su podnesene korekcije prihvaćene. E, Martina Michels kao članica odbora se javila za riječ. Postoje li e, prigovori? E, primjedbe koje su podnesene su